Colleagues, can you please take your places in order to... Uvaženi kolege, molim vas da sjednete na mjesta prije kako bismo mogli započeti sa sastankom. And let me start by welcoming you. Dopustite da vam poželim dobrodošlicu nakon eh, ljetne stanke. Nadam se da ste se svi dobro odmorili. Pretpostavljam da vas je sunce dovoljno nadahnulo i dalo vam dovoljno energije za ovaj mandat da ga dovedemo do kraja. Karl, želim i tebi dobrodošlicu. Moj prijedlog je sljedeći. Dakle, da brzo pređemo na dnevni red i da ga nastojimo usvojiti bez ikakvih promjena i e, tako da dolazimo do najave predsjednika. Imamo sve jezike osim estonskog i malteškog. Nadam se da ćemo moći to podnijeti danas, a druga najava je sljedeća. Imamo šest zastupnika koji su prijavili u e, sustav elektronskog odbora, dakle šest, e, za šest zastupnika šest zastupnika, odnosno posto našeg odbora, neće imati na raspolaganju e, tiskane dokumente, tako da vas molim da ukoliko e, budete htjeli da se pridružite tom elektronskom sustavu i da tiskate manje papira, da to javite tajništvu i da tako uštedimo papir. Moja treća najava je sljedeća. Imamo novog koordinatora IFD-a, a to je gospodin Čimanski. Zatim imat ćemo radionicu u srijedu 18. rujna o učinkovitosti lijekova, a 4. rujna ćemo imati radionicu o elektronskom zdravstvu. 14 listopada e, ćemo razgovarati o ribarskom nadzoru i završna najava sljedeća. ćemo izvanredni sastanak Envija koji će se odnositi na ciljeve, milenijske ciljeve. će povjerenik Pibolt prisutan te e, posebni za savjetnik e, UN-a o post 2020. i razvoju, to je gospodin Muhameda, to će biti utorak 17. rujna u 4 sata i 15 minuta do pet i i svi ste naravno pozvani. Od srpnja nije bilo nikakvih novih informacija o e, trijalozima koji su bili u tijeku. Dakle, to su najave predsjednika koje sam imao, što znači da možemo preći na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je pomersko prostorno planiranje integrirano upravljanje obalnim područjem i predajem riječ izvjestitelju gospodinu Priliju. Hvala, predsjedniče. Potražnja e, upotrebe obalnog e, i pomorskog područja je sve veća i veća. Različiti sektori poput e, pomorskog e, transporta, ribarstvo, turizam, poljoprivreda, postavljanje podvodnih kablova, zatim proizvodnja offshore energije i tako dalje, svi oni primjenjuju, podrazumijevaju upotrebu tog prostora, te je koordiniranje takvog prostora jako važno, inače bismo mogli ozlijediti, odnosno izazvati prejaku konkurenciju i to bi bio prevelik pritisak na te važne resurse. Kako bismo odgovorili na taj zahtjev, u trećem mjestu prošle godine komisija je predložila direktivu, e, okvirnu direktivu za rukovođenje e, prostornog planiranja i integrirano upravljanje obalnim područjem. E, to je počelo 2002. godine od e, zahtjeva to stražile određene zemlje koje su potpisnice za konvencije iz Barcelone i sada imamo određeni broj zahtjeva, odnosno direktiva koji su tada već bile zatražene. Dakle, da smo prvi put zakonodavno usvoji e, dokument, odnosno mjere za zajedničko e, upravljanje kopnenim i pomorskim e, područjem. Što se tiče naše našeg odbora to je veliki izazov. Dakle, iako nadležna komisija za ovaj dosije, komisija e, TRAN, odnosno odbor TRAN, mi smo dobili ekskluzivni nadzor nad određenim brojem e, nad određenim dijelovima što će pomoći da dakle, imamo i mi kontrolu nad primjenom određenih e, određenih direktiva habitat i e, utjecaj na okoliš. E, moje mišljenje sljedeće. Treba istaknuti da zaštita okoliša i priobalnog područja mora biti sinekvanon uvjet za zaštitu plavog razvoja. Ukoliko želimo e, to raditi konstatiramo da se nalazimo spram plavog gospodarstva koje u Europi predstavlja 5,4 milijuna radnih mjesta to je gospodarstvo koje e, ima velike mogućnosti rasta, kada se pomisli na radna mjesta, samo pomislimo na turizam, na održivi turizam, obalni i pomorski turizam. Tako gospodarstvo će moći iskoristiti ove potencijale isključivo ukoliko uspije održati i zaštititi stanje, e, kvalitetan, e, kvalitetno pomorsko-morsko morski ekosustav. Dakle, naša, naš odbor treba osnažiti i potaći e, ekosistemski razvoj kao što je predviđeno u petom članku ovog prijedloga u čije tumačenje ne smije biti ograničeno samo na pojednostavljivanje suživota između različitih aktivnostima. Tu treba stvoriti određene sinergije kako bi se postavili temelji za održivi razvoj e, cjelokupnog teritorija. Tako postupanje bi omogućilo da se uključe e, biološke, socijalne e, elementi koji bi dakle organizirali su život zaštita prirode, upotrebljavanje resursa i održavanje beneficija. Kako bismo podržali kako bismo mogli E, pomoći prostorima koji su najviše izloženi klimatskim promjenama moramo e, primijeniti i načelo predostrožnosti koje je definiran e, u 192. članku ugovora o funkcioniranju Europske unije. Dakle, to bi nam omogućilo da uz trajni razvoj koji se zasnav paralelno koristiti geosistem sistemsku korukoveđenje koje je zasnovano na prevenciji kako bi se dakle spriječilo e, štete koje e, mogu nanijeti okolišu e, izvor zagađenja. Ja sam se osobito osvrnuo na pitanje obalne erozije, a to je fenomen koji ima teške posljedice i na održavanje bioraznolikosti i podarski razvoj i morski i obalni razvoj cijele Europske unije. Tako upravljanje, kao što ga predviđa ova direktiva, podrazumijeva prevenciju zaštitu obalnog područja i treba pomoći da se procjeni da li je E, trajno održivi, održivo upravljanje, e, kompatibilno sa zaštitom e, morskih sedmenata i s ciljem dakle, da se ustanovi ravnoteža između lokaliteta s lokalitetima koji su najugroženiji u takvoj situaciji. Dakle, treba dobro upravljati okolišem, morskim, pomorskim okolišem i kako bi to bilo ostvareno treba napraviti stratešku kartografiju planovima kako bi došlo do teritorijalnog e, upravljanja koje bi bilo zasnovano na učinkovitom e, e, rukovođenju kao što je to predviđeno strategijom Europa 2020. U člancima 6. i 7. taj prijedlog preporuča minimalni rizik kojem treba izlagati te lokacije, osobito kada se radi o hvatanju i pohranjivanju CO2 i o nekonvencionalnim e, praksama e, u području e, ribarstva. Dakle, treba biti jako oprezan s tim svim, jer ne znamo još koji su mogući učinci po okoliš. Slažem se s idejama koje je izložila Europska komisija, po kojima bi trebalo naznačiti samo minimalne zahtjeve, naime svaka zemlja ima svoje osobitosti i treba se prilagoditi teritorijalnim specifičnostima i e, razini e, otpornosti glede klimatskih promjena i s tim u vezi sam htio da osnažimo ovaj e, mehanizam suradnje između različitih odgovornih e, tijela E, na svim razinima, europskoj, nacionalnoj i lokalnoj. Istovremeno e, bi dobro bilo da se da u tome sudjeluju sve strane u postupku kako bi se e, koordinirale obalne i pomorske, odnosno morske aktivnosti, kako bi se moglo vidjeti gdje je najbolje pokrenuti određene aktivnosti. Kako bi se u potpunosti ta direktiva, htio sam istaknuti potrebu integriranja e, različitih dijelova politike kohezije i e, Europskog fonda za e, pomorske aktivnosti koji će imati ključnu ulogu za ostvarenje ciljeva te iste direktive. Sada ću predati riječ različitim e, e, izvjestiteljima u sjeni i kolegama koji žele intervenirati kako bih čuo što oni misle o tome. Hvala. Imam dva izvjestitelja u sjeni na ovom popisu koji su tu i još dva zastupnika koji žele uzeti riječ. Samo da provjerim s vama, dakle gospođa Šniber i Gerling su izvjestili u sjeni, a ostali e, zastupnici su gospođa Ljupčeva, gospodin Davis i Polanini. Jesam li, je li imam potpun popis? Evo još jedna osoba. Imali ste dakle prijetno ljeto, pa se javljate. Dobro, započet ćemo s gospođom Šniber u ime PPA. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Želim najprije zahvaliti izvjestitelju. Mm, također želim zahvaliti svim drugim izvjestiteljima u Sjeni i izvjestitelju iz odbora TRAN. E, svima nam je, vjerujem, jasna e, važnost e, pomorskog e, pomorsa, ne samo zato što jedna trećina stanovništva Europske unije stanuje u priobalnom području, nego to i za ostalo stanovništvo u unutarnjim područjima kontinenta ima ogromno značenje. E, samo se po sebi razumije da su obale danas, a i u tradiciji e, industrijske zone, a istovremeno su i E, pune resursa i biološke raznolikosti, e, mjesto sastajanja e, turista i sportaša. Međutim, kad tolike aktivnosti moraju i konkurirati na istom mjestu, onda dolazi do jednog velikog opterećenja resursa i moramo osigurati da te obalne, priobalne zone E, ne budu previše iscrpljene jednom neadekvatnom upotrebom. E, ova direktiva o pomorskom prostornom planiranju, integriranom upravljanju obalnim područjima, upravo to ima za cilj, dakle kako bi se e, pravovremeno vremeno E, do, kako bi po, pravovremeno došlo do razrješenja eventualnih konflikata i e, kako bi se u tim obalnim područjima upravljalo na pravi način što mi pozdravljamo. Međutim moramo misliti i na to e, da postupak prostornog planiranja i odva, e, e, i uravnotažavanje gospodarskih i ekoloških e, tema je u nadležnosti zemalja članica. Moj je prijedlog E, moje je mišljenje da ovaj prijedlog zapravo prijeti da povrijedi princip subsidijarnosti. E, Mislim da bismo morali zadržati postojeće instrumente kako bi ih e, međutim samo fleksibilnije koristili E, čime bismo postigli e, najveću moguću efikasnost korištenja e, resursa, a istovremeno i gospodarski rast. Mislim da ćemo se u tome moći i složiti danas, ali zanima me rasprava i što će reći drugi kolege. Hvala lijepa. Gospođa Šniva, sad riječima Juli Görling. Hvala, želim također se zahvaliti gospodinu Priliju, hvala na mišljenju. Ono što je ovdje važno, barem se meni čini tako, je ova počna stavka, a to je da je veliki broj e, država članica koji imaju velike obalno područje, neke koji imaju malo obalno područje i već su primijenile veliki broj elemenata koji su predloženi u ovom okvirnom dokumentu. Neke jesu to uradile, neke nisu. Dakle, ovo je klasičan slučaj i primjer Europe i komisije koji zagledaju te stvari, koji nemaju nikakva prigovora na, nemam nikakva prigovora na ovaj na ovu okvirnu direktivu, ali trebamo imati na umu da je to okvirna direktiva i kao takva mora bit, mora izbjegnuti da e, previše nameće stvari. Zadnja stvar koja nam je potrebna jeste situacija kad imamo države članice koje već imaju uznapredovao i sofisticiran sustav, da se od njih traži, da im se nameće da e, unose velike promjene koje neće imati nikakvih utjecaja na e, sociogospodarska pitanja ili pitanja okoliša, ali koje će zbog cijene administrativnih upravnih troškova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 ako se usudim reći, i e, mišljenja stavova u tim državama članicama, dakle da će to predstavljati pregolemo, e, pregolemo uplitanje u njihova poslove, tako da mislim da bismo trebali ostati suzdržani, većinu instrumenta koji su ovdje navedeni treba ispoštovati, konkretno tu se radi o tome da moramo biti izuzetno opredni, oprezni s terminologijom koju ćemo upotrebljavati ovdje i biti sigurni da će to omogućiti državama članicama fleksibilan pristup, i da će omogućiti prostor i da će dati prostora i vremena e, lokalnim dionicima e, da e, se uključe ovaj rad. Jer oni koji su radili u obalnom upravljanju, a u mojoj zemlji postoji velika, velika, veliko obalno područje, ti ljudi E, razumiju da ima direktiva raznih, ali oni to ne mogu tek tako primijeniti. Treba im se dati okvir kako bi mogli svi zajedno surađivati, a taj okvir mora biti dovoljno fleksibilan kako bi se dal omogućilo ljudima na lokalnoj razini da rade i surađuju. I ja želim biti uvjerena i sigurna da će tu biti dovoljno fleksibilnosti i da će subsidijarnost biti ispoštovana. Kad je gospodin Pirilo e, govorio o e, kopnenim aktivnostima, mislim da moramo biti jako oprezni doista jako oprezni jer e, kopneno planiranje je e, nadležnost država članica. Naravno da to utječe na integrirano obalno upravljanje e, i cilj toga svega jeste da su kopneno i pomorsko upravljanje da, da surađuju, ali ne smijemo kročiti na prostor koji ovisi o državama članicama jer ukoliko to uradimo onda će se će znači izraziti svoje negodovanje države članice i nećemo ništa postići. Tako da evo, ja govorim o nekim amandmanima, ulažim neke amandmane e, o, e, koji su s ovim u vezi. Hvala. Hvala, Julie. Sljedeći na popisu je Chris Davis. Hvala. Ja zapravo govorim u ime izvjestiteljice u Sjeni, Corinne Lepage i vrlo je jasno da ona podržava prijedlog komisije, ali isto tako pre, ona podržava pristup gospodina Perila koji je je predstavio u svom prijedlogu. Ono što nas iznenadilo je činjenica da gospođa Lepaž eh, podržava održiv pristup eh, razvoju pomorskih i obalnih zona eh, na način da se izbjegnu potencijalni sukobi i neodržive aktivnosti koje bi mogle iz toga rezultirati. I mi vjerujemo da postoji velik potencijal za razvoj pomorskog gospodarstva, ali i Isto tako moramo naglasiti načelo da je bitno očuvati e, okoliš i e, pomorske potencijale i to treba biti e, prioritet u ovim, ovom očuvanju obalnih i morskih područja. Vi ste spomenuli također i načelo predostrožnosti, to je nešto čime se trebamo baviti kao i naglasiti potrebu za javnim sudjelovanjem i suradnjom među zainteresiranim stranama nama. Mogu li samo dati jedan osobni komentar koji će zapravo se nadovezati na ono što su rekli dva prethodna govornika. E, prije dva mandata 2003. godine govorili smo o upravljanju obalnog područja i zapravo tada smo uzimali za primjer jedan dio Europe gdje nije postojalo dobro integrirano upravljanje obalom, a gdje je došlo do određene vrste razvoja. Samo načelo subsidijarnosti je tu bilo naglašeno i trebamo ga i ovdje uzeti u obzir. Sjećam se da je u to vrijeme izvjestitelj strane zelenih o tome govorio i e, u to vrijeme je govorio o tijelu koje je postalo zapravo tijelo nadležno za čitavu Europu i imamo sada ugovore koje, kojima se proširila ovlast Europske unije na tom pitanju. Mi svi naravno e, želimo dobiti jedno dobro upravljanje ovim obalnim područjima i morskim područjima, ali na kraju e, Europska Europska unija ima nadležnost samo do jedne točke i moramo također ispoštovati načelo subsidijarnosti. Hvala Kris, hvala što ste nas podsjetili na neke stvari iz prošlosti, to je dosta korisno. Gospođa Ljupčeva, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja Podržavam ovaj dokument i pristup e, izvjestitelja. Istina je da je ovo pravo vrijeme da Europski parlament usvoji ovakav dokument. Smatram da je ova direktiva jedna od mnogih dokumenata kojima se zakonski uređuje razvoj pomorskih područja i naročito to dio koji se tiče upravljanjem tih područja. Stoga smatram da trebamo podržati usvajanje ovog dokumenta jer na taj način ćemo pokazati kakav je naš stav prema razvoju obalnih i morskih područja. Radi se o vrlo bitnom dokumentu. Kada govorimo o okolišu i zaštiti okoliša u ovim eh, područjima, naravno tu postoji postoji razvoj tih područja koji su činjenica i e, tu se koriste na intenzivan način e, resursi što može dovesti do određenog problema. Industrializacija ovih područja može dovesti do velikih e, ekoloških poteškoća i zbog toga smatramo da ljudi koji žive u ovim područjima su od nas tražili da im zajamčimo visoke standarde života i e, čist okoliš. Kako bismo to učinili moramo zauzeti stav E, kojim ćemo e, opravdati e, ono što oni od nas traže i radi se o očekivanjima različitih zemalja koje imaju različite vlade i različito planiranje sa naravno obalnim područjima na kojima imamo jako intenzivan i promet čitavo ovo obalno područje je e, osjetljivo, vrlo lako može doći do zagađenja, do oštećenja tih obalnih e, područja i e, do gubitka zapravo autentičnih dijelova obalnih područja. Time ukoliko želimo zakonski urediti sve to, ne namjeravamo time kršiti zakone država koji se tiču ta obalna područja, već e, samim tim e, imamo želju e, jednim zajedničkim radom zaštititi sva ta područja. Europska unija bi stoga trebala pružiti potporu toj platformi e, na kojoj se ovi teritoriji žele zaštititi. Drugo, ali ništa manje važno, zaštićena područja e, Nature 2000 trebaju također biti uključena ovdje i mislimo da bi to bio doprinos ove direktive. Hvala. Hvala gospođo Ljupčeva. Gospodin Krizobilos. Zahvaljujem predsjedavajući. Hvala Europskoj komisiji i izvjestitelju na uloženom radu. Ministri, nadležni ministri su 2012. godine usvojili direktivu koja nam je omogućila da razvijemo strategiju 2020. Radi se o direktivi ili E, naravno, ova direktiva će nam omogućiti e, održivo gospodarstvo, plavo gospodarstvo koje se temelji na moru, koje nam može omogućiti da ostvarimo prosperitet i izađemo iz krize. Istovremeno, E, daljne aktivnosti na moru mogu ugroziti e, morske potencijale. Već e, dosta radova je napravljeno na obalnim područjima i veoma često se to radi bez bilo kakve usklađenosti niti planskog urbanog planiranja. E, zbog toga moramo zaista zaštititi ta obalna područja i mora, e, naročito vezano uz rizike erozije, prirodne rizike, e, izmjene mora radi izvlačenja nafte ili stvaranja rudnika. Dakle, sve to su stvari za koje je neophodno E, se usaglasiti i zajednički zaštititi ova područja. Naravno, e, gradnja se mora planirati u svim ovim obalnim područjima na ispravan način. Stoga moramo imati sustav koji će e, se ticati i mora i obale i koji će E, biti naravno usko povezan sa e, urbanim planiranjem ovog kopnenog dijela, odnosno obale, što znači da se i na regionalnom i na nacionalnom i međunarodnoj razini e, moramo usaglasiti jer naravno priroda ne poznaje granice E, iako mogu postojati interesi sa jedne ili druge strane granice bez obzira na to moramo se e, uskladiti i prevoditelji naglašavaju da govornik jako brzo čitate da ga je teško pratiti. E, Postoje programi za zaštitu sredozemlja Ujedinjenih naroda. Odgovornika se traži da govori sporije. Στερείς υπερβολικά τον χωροταξικό σχεδιασμό στην ξηρά. Govornik čita prebrzo, te ga se ne može prevesti. Dakle, došli smo, došlo je do kašnjenja u upravljanju obalnog područja, a isto to e, je ustanovljeno i na moru. Stoga se korištenje e, morskog dijela radi bez bilo kakvog integriranog upravljanja. Ovdje imamo dakle i e, naftovode i vodovode i tako dalje. Sve se to radi bez bilo kakve vrste planiranja. Zbog toga ova e, okvirna uredba, odnosno direktiva o pomorskom prostornom planiranju i integriranom upravljanju obalnim područjem nam je neophodna. Ona se mora temeljiti na zajedničkim e, normama i koja će odslikavati također različite stavove i različite pristupe koje mi predlažemo sami ekosustavi, morski ekosustavi e, i obalni e, ekosustavi su jako osjetljivi. Zbog toga je ovdje planiranje jako bitno. Jako je bitno konzultirati se kako kako bi vidjeli na koji način raditi. Moramo se konzultirati i sa vladima i sa građanima. Oprostite, već govorite pet minuta. Vi niste e, izvjestitelj u sjeni. Welcome, Mrs. Stutzer. Uh, your first, your first intervention, your first speech here in the committee. Welcome here in the... Izvolite, ovo je sad vaš prvi govor u odboru NV. Reći da podržavam ovaj prijedlog e, komisije i podržavam e, stajalište našeg izvjestitelja. smatram da je integrirano upravljanje obalnim e, pojasom jedna od vrlo važnih tema i smatram da je pomorsko prostorno planiranje vrlo važno za opstanak naše zemlje odnosno zemaljske kugle ali ja dolazim iz hrvatske i kao što znate jadransko more dijelimo s nekoliko zemalja na snazi je proglašeni gospodarski pojas ali to je jedna posebna tema vi znate da su različite zemlje na različitim stupnjevima razvoja i e, različito promišljaju svoj gospodarski napredak ovdje je tema gdje se e, mora napraviti ravnoteža između zaštite okoliša i tzv. plavog gospodarstva odnosno održivog turizma održivog razvoja i ribarstva. E, dakle smatram da ne smijemo dirnuti u načelo supsidijarnosti zemalja članica ali istovremeno je potrebna jedna ovakva direktiva kako bismo ujednačili naše standarde i zato eh, je vrlo važno da ovu direktivu donesemo ali da ostavimo fleksibilnost zemljama članicama kad je gospodarski razvoj u pitanju. znači ne bismo smjeli narušiti autentičnost a istovremeno trebamo ostaviti fleksibilnost zemljama članicama. ono što želim na kraju poručiti to je da trebamo stalno biti svjesni one indijanske da smo ovu zemlju ovo more posudili od naših nasljednika. Hvala vam lijepo. Vielen Dank. Herr Bonanimi. Grazie <clears throat> Presidente. A desidero innanzitutto... Hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti gospodinu Pirilu na ovom izvješću i zapravo mogao bih potpisati svaku riječ e, tog izvješća. Želim se također zahvaliti i na preciznosti ove direktive koja je jako bitna predstavila je Europska komisija nedavno o dakle direktiva o e, prostornom planiranju i integriranom upravljanju obalnim područjem. Ova direktiva je e, direktiva koja će nam omogućiti ispravno upravljanje obalnim i morskim područjem. Naravno, to je neophodno kako bismo mogli promovirati E, održiv e, razvoj ovih područja. Stoga se zemlje članice moraju iskoordinirati i poštivati načela e, zaštite ovih područja. Stoga je neophodno usvojiti ovu direktivu koja ima značajan utjecaj na okoliš. Također želim privući pozornost izvjestitelja i drugih kolega da iako smo određene aspekte E, spomenuli u okviru europske direktive moramo neke stvari napomenuti. Kada govorimo o stanju vode moramo imati zaista integrirano upravljanje e, vodama odnosno more uključujući tu i aktivnosti koje stoje u članku sedmom ovog mišljenja naročito vezano uz e, uz otpad koji je veoma često se navodi kao privremeni otpad, ali e, mnogo češće zapravo ostaje tu stalno. E, moramo također imati također i područja koja će biti e, specijalno tu za pročišćavanje voda, naročito u onim područjima gdje nedostaje dovoljno pitke vode, a moramo napomenuti i članke 5, i 7 ove direktive, te napomenuti cilj e, jamčenja sigurnosti, naročito kada govorimo o prometu. Incident do kojeg je došlo u Italiji e, broda Costa, koji je e, Costa Concordia nam je pokazao zapravo koliko je to pitanje bitno i e, stoga moramo razmisliti o budućim posljedicama e, nadležna tijela takve stvari e, preuzimaju u svoje ruke, no međutim sve to predstavlja rizik za ekosustav. Vidimo koliko su plovila također osjetljiva i da mogu dovesti do e, oštećenja i ekosustava i obalnih područja koja više e, nećemo moći e, popraviti. Zbog toga je neophodno usvojiti ovakvu direktivu o prostornom planiranju integriranom upravljanju obalnim područjem i svaka izmjena ekosustava može ugroziti gospodarski razvoj uključujući i... Hvala lijepa, molim vas da sad, ću samo kratko dati riječ Marijane Vening. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, dobro jutro svima u dvorani, Postaću, bit ću kratka, izniću neka sva razmišljanja o ovom prijedlogu i onome što su drugi kolege rekli, ali najprije želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom izvješću. A, a i svim drugim e, kolegama koji su sudjelovali u raspravi. E, mislim da ovo, ovaj prijedlog trebamo gledati u svjetlu posvećenosti komisije e, cilje, postavljenim ciljevima i e, Međutim, moramo biti svjesni da trenutno imamo vrlo nekoordinirano upravljanje obalnim područjima i e, resursima. E, postoji pomanjkanje sigurnosti i predvidivosti, a to stvara također e, lošije od, od optimalne klime za gospodarski rast Dakle, sve su veći više struki pritisci kojima su je izložen e, su izložena obalna područja što e, sa čime moramo biti vrlo oprezni. Želim podsjetiti da postoje sve veća e, sve veći zahtjevi, ali i prilike koje proistječu iz e, razno raznih naših politika. Međutim, kao što su već mnogi rekli, moramo koordinirati sve aktivnosti koje e, međusobno konkuriraju na obalnim područjima. E, ja želim podsjetiti na ciljeve e, našeg odbora što se tiče zaštite okoliša. Problemi E, naravno ne mogu biti riješeni ovim prijedlogom i on nije niti mišljen e, u tom smislu. Mnogi od vas su naglasili da postoji potreba da nacionalne, nacionalni organi vlasti odrade svoj dio posla, kao što to oni već i čine. Mislim da naš doprinos ovom prijedlogu je e, dopuniti ono što se već događa, što se već radi u zemljama članicama. Ako mi razvijemo ovu direktivu, mi time to i takako uzimamo u obzir i mi želimo surađivati sa e, postojećim strukturama u zemljama članicama. To je vrlo važna tema koju želim naglasiti i iako želim naglasiti pitanje subsidijarnosti i e, e, srazmjernosti. Ovo je okvirna direktiva, odnosno prijedlog okvirne direktive koja uređuje neke procedure koje, kojih se mora pridržavati e, prilikom donošenja mjera kako bi se e, omogućilo zemljama članicama da na fleksibilan način provode politiku koju smatraju, politiku koju smatraju primjerenom. Naravno cilj je bio i e, povećanje održivog rasta i razvoja gospodarstva e, uz e, održiv, održivo korištenje resursa, e, održanje naravno pomorskih i obalnih priobalnih aktivnosti. Jedan važan princip je pritom aspekt, prekogranični aspekt, važno je da se aktivnosti koordiniraju među zemljama članicama kao što znamo, aktivnosti koje se odvijaju e, su uglavnom prekograničnog karaktera. A sada e, se vraćam ukratko na izvješće. Kao što sam rekla, mi e, pozdravljamo ovo izvješće. Mislim da podržava pristup komisije i namjere komisije, a također je tu i cijeli niz konstruktivnih prijedloga na primjer koje se tiču teme priobalne erozije, to smo međutim već uključili u naš prijedlog. Vrlo specifična tema koju izvjestitelj spominje, a tiče se e, aktivnosti u e, eksploataciji e, plina i škriljevca. tu smo imali neke sumnje u, pitanju, u, u pogledu toga je li to baš neophodno spominjati u ovom prijedlogu međutim e, zanima me e, čuti više mišljenja e, vas, vaših mišljenja zašto mislite da bi to bio slučaj. U, na ovaj ili onaj način to je možda već sadržano u ovom prijedlogu, a možda i nije, ponavljam, mi ćemo se time još podrobnije pozabaviti i vidjeti možemo li to uključiti u uvodne E, napomene. Općenito moram reći, moramo, se, e, moramo sada analizirati vaše izvješće i e, u daljnjoj suradnji sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni ćemo razjasniti još eventualna otvorena pitanja. Dakle, nastavit ćemo sa radom u tom kontekstu. Molimo odbor da brzo obavi ostatak rasprave kako bi i mi mogli početi e, što prije sa daljnjim, e, daljnjim radom, odnosno razgovorima, e, međuinstitucionalnim razgovorima sa vijećem. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa gospođo Henning, time smo došli do kraja ove rasprave. da li izvjestitelj još jednom želi riječ? Izvolite. Evo samo želim zahvaliti svim sudionicima u raspravi. Želim zahvaliti i komisiji te kolegama koji su znali cijeniti obavljeni rad. Određene nijanse su iznesene i mi ćemo nastojati da ih uključimo u ovaj rad, da dođemo do najboljeg mogućeg rješenja. Naime, osobno smatram da ova da je ova okvirna direktiva e, direktiva od velikog značaja. Sam Chris Davis nam je to rekao. Države članice moraju shvatiti da pomorsko pomorski prostor i upravljanje obalnim područjem jest nešto što treba biti percipirano iz nacionalnog kuta gledišta, ali isto tako i da bude promatrano iz europskog kuta što se određenog broja tema tiče. Hvala lijepa. Rok za predaju amandmana je 12. rujan u 12 sati. E, glasat ćemo 16. listopada, a na plenarnoj sjednici u prosincu. Time smo na došli do kraja ove rasprave. A prelazimo na točku četiri dnevnog reda. Naime, izvješće Haug. Da li izvjestiteljica još želi nešto reći? Ne, ona vrti glavom. E, samo kratko. E, želim samo reći nešto o mojim načelima, e, a to je da se ne smijemo upustiti u ovo što e, je vijeće E, započelo. Međutim, kad pogledam sad vas gore u predsjedništu, netko mi fali, tu uvijek e, sjedi i Emilija, a želim reći zašto tu Emilija danas ne sjedi, e, zato što se danas udaje i na tome joj iskreno čestitam i nadam se da će ostati jednako sretna i vesela i nakon svoje udaje. To je bila vrlo osvježavajuća e, izjava kolegice Jute Hauk, Pridružujemo se iskrenim čestitkama, a sada započinjemo sa glasanjem i to odmah sa e, amandmanom 6328. E, imate li svi svoje elektroničke glasačke kartice spremne? Tko je za, protiv, suzdržan, prihvaća se 6303. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 63.38. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 63.34. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 63.21. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 63.35. Tko je za? Pro... 63.35. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. 63.22. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 63.23. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 63.24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 63.12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. 63.12. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Jasno odbijeno. 63.26. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvojeno. 63.25. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvojeno. 63.06 i 63.42 su identični. Tko je za? protiv, suzdržan, usvo, odbijeno. 63.07 i 63.40 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 63.41 i 63.08 identični, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 63.09 i 63.39 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 63.10 tko je za, protiv, suzdržan, nije jasno, provjerit ćemo elektronički. Znači 63.10 elektroničko glasanje. Su li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 63.13 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 63.02 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 63.16 tko je za? Protiv? suzdržan, usvojeno 63.17, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno 63.01, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. provjerit ćemo 63.01 elektronički, tko je za, jeste li svi glasali, zatvaram glasanje, odbijeno. 63.18, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 63.19 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 63.20 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 63.45 tko je e, otpada time. Prelazimo na 63.47 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 63.46 tko je za, protiv, Suzdržan? Usvaja se 63.48. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno 63.00. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno 63.04. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno 63.11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno 63.14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno 63.37. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. 63.36, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 63.43, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 63.05, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 63.27, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno 63.15 koje je za, protiv, suzdržan, nije jasno, provjerit ćemo da vidimo, zatvaram glasanje, odbijeno. 63.49 koje je za, protiv, Suzdržan? Nije jasno, provjerit ćemo elektronički. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 63.29. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 63.30. Ko je za? Protiv? Suzdržan? jednakom većinom usvojeno. 63.31 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 63.32 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 63.44 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Time 63.33 otpada i i s tim smo završili, a sada prelazimo da, na mišljenje. Tu su brojevi amandmana jedno, jednocifreni, koje za amandman 1 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 2, ne, drugi dio e, amandmana 1, tko je za, protiv, suzdržan, nije jasno, to ćemo provjeriti elektronički. Znači elektronička provjera, amandman jedan drugi dio. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 3. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? protiv, suzdržan, nije jasno, provjerit ćemo elektronički drugi dio amandmana 3. Znači, jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 5. Tko je za? E, tu imamo jedan, e, jednu izmjenu usmjenu izmjenu usvojeno amandman 6 tko je za protiv suzdržan usvojeno amandman 7 tko je za protiv suzdržan nije jasno provjerit ćemo amandman 7 elektronički otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvojeno amandman 8 tko je za protiv suzdržan također usvojeno. Možemo još e, elektronički provjeriti, dakle amandman 8 provjera. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na završno glasanje elektronički o ovako izmijenjenom mišljenju. Otvaram glasanje, jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 43 za, 4 protiv, 3 suzdržana. Čestitam izvjestiteljici Juti Haug. A sada idemo dalje. O E, radi se o usmenom pitanju o stanju na europskom tržištu e, e, ugljika u 2012. moramo elektronički glasati, glasam, otvaram glasanje, su li svi glasali, zatvaram glasanje. Jednoglasno usvojeno. Potom ćemo glasati o e, korigendumu, dakle o izmjeni prema pravilu 216. Kolega Panjo, želi možda nešto reći? Ne. Dakle, možemo glasati. Tko je za? Također glasamo elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 48 glasova protiv, nema protiv, nema suzdržanih, time ovaj ova ispravka usvojena sljedeća. Sljedeći sastanak odbora e, bit će održan 18. rujna u 9 sati i od 15 do 18.30. U 10.30 nastavljamo sa radom e, sastanka koordinatora. Svima ostalima želim ugodnu pauzu za ručak i e, da sretno e, stignu svojim kućama. Vidimo se u Strasburu.